da vam dam jednu informaciju sada na početku. Upravo smo održali sastanak proširenog predsjedništva. Tu smo podijelili isto tako na vlastitu inicijativu. Dakle, u međuvremenu smo postigli sporazum da će pučani dobiti izvješća o Rusiju i o susjednoj politici. Socijalisti će dobiti Dakle, socijalisti i demokrati će dobiti izvješće o stabil, stabilnosti u regiji Bliskog istoka, ISIS i tako dalje, zatim Kina i sig, kibernetička sigurnost ALDE, te još jedno izvješće koje je podijeljeno GUE-u. Sada prelazimo na naš običajni dnevni red. Prva točka je usvajanje dnevnog reda. U redu, dobro, nema priopćenja predsjedavajućeg. Što se tiče sporazuma o pridruživanju Europske unije sa Moldovom, vidim da ovdje dalje stoji Europska zajednica za atomsku energiju. Naš izvjestitelj je kolega Auštevičius i molim ga za njegovo izlaganje. Thank you, Chair. Good morning, colleagues, uh, ladies and gentlemen. Hvala vam, predsjedniče. Dobro jutro. Kolege i kolegice, dame i gospodo, doista veliko mi je zadovoljstvo izvještavati vas o trenutnom stanju stvari što se tiče ratifikacije sporazuma o pridruživanju između Europske unije s jedne strane te Republike Moldove s druge strane kao i što se tiče nacrta izvješća koji je dodatak ovom ratifikacijskom postupku. Moram priznati da smo vidjeli velik interes od strane kolega, budući da smo zaprimili 99 amandmana nacrtu izvješća. To pokazuje veliku, veliku sudjelovanje, veliku opredjeljenost konstruktivnoj suradnji kako bismo zadjeli najbolje moguće izvješće i to velo cijenim. I doista ozbiljno smo pogledali sve te amandmane kako bismo ih mogli na najbolji mogući način odraziti u izvješću, kako bismo, kao što sam već rekao, stvorili najbolji proizvod. Moram priznati da smo danas ujutro održali konzultativni sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni, upravo tim amandmanima i da se sve više približavamo tome da izradimo naše završne amandmane koje ćemo vam zatim moći predočiti na vaše razmatranje i zatražit ćemo od vas pažanje i razmišljanja s tim u vezi i nadam se da ćemo ovaj tjedan već imati te završne amandmane u pismenom obliku. Ne vjerujem da ćemo moći uključiti sve amandmane, ali pokušali smo ih okupiti u tematske skupine i naći najbolji mogući kompromis kako bismo izradili, poboljšali ovaj trenutni nacrt izvješća. Kolege, drago mi je što smo amandmane i komentare koje smo zaprimili bili vezani uz glavne dijelove, uz glavne teme ovog izvješća kojeg izrađujemo i zbog toga sam uvjeren da ćemo u idućih nekoliko tjedana doista imati izvješće koje ćemo rado moći pokazati javnosti i drugim kolegama i u zajedničkom nastojanju ćemo izraditi ne samo izvješće o ratifikaciji, već izvješće koje će pružiti neke smjernice Moldovi, Republici Moldovi, kako bi nastavila na svom procesu integracije i kako bi izvršila neke aktivnosti s kojima će se približiti Europskoj uniji. Zbog toga je ovo vrlo važna vježba i cijenim sve one kolega koji su u tome sudjelovali, te mi je drago slušati daljnje komentare i amandmane koje možda imate nakon današnje rasprave i razmjene mišljenja i veselim se vašim komentarima i pitanjima. Äh, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Drage kolege i kolegice, kao prvo želim zahvaliti kolegi auštrevičiusu na njegovom nacrtu izvješća. Moj je utisak da je on spreman ostvariti širok konsenzus, to već možemo primijetiti. Dakle, široki konsenzus imamo tu dakle, neke granične komentare, ali neovisno o tome, mislim da smo ovdje izradili vrlo pravovremeno izvješće jer se Moldova nalazi u regiji istočnog susjedstva gdje imamo velike nemire. Imamo s jedne strane rusku agresiju u Ukrajini, imamo iskustvo iz 2008. godine u Gruziji i imamo smrznuti sukob vezan uz Transnistriju. Pridnjestrovlje i u toj zemlji imamo sada važan izbor koji će utjecati na orijentaciju te zemlje. Stoga je dobro da mi kao Europska unija i posebice kao Europski parlament damo našu suglasnost u obliku jasnog da nego i da imamo popratno izvješće gdje možemo izraziti naše razmišljanja o budućnosti te zemlje. Gdje dakle možemo dati ponudu Republici Moldovi i reći kako mi to zamišljamo. A na Republici Moldovi je zatim da odluči hoće li to prihvatiti ili ne u ovom razdoblju je vrlo važno isto tako reći da smo mi spremni napraviti ponudu koju se zatim, koja se zatim može prihvatiti ili odbiti, ali ako netko odbije našu ponudu, mi nećemo doći tamo s oružjem i sa vojnicima. To je, mislim, glavni, glavna razlika između Europske unije i Ruske federacije. U ovom trenutku je to važno naglasiti. U ovom izveću smo naglasili da s jedne strane smo zabilježili određene napretke u toj zemlji, ali da imamo još i dosta posla. Još uvijek tamo nemamo onakvu pravnu državu kakvu bismo mi htjeli. Još uvijek imamo tamo strukture koje ne smiju opstati kao takve u budućnosti i zbog toga imamo tu potrebu, potrebu za suradnjom u okviru ovakvog sporazuma. Smatram ispravnim da državljani Moldove moraju jasno znati kakva je naša ponuda, da to jasno znaju i uzevši u obzir e, buduće izbore i da zatim mogu i glasati za stranke koje nude ovo ili ono, dakle stranke koje žele imati europsku perspektivu za Moldovu i isto tako one druge stranke koje to ne žele. Ukupno gledano mislim da što se tiče zahtjeva za kompromisnim amandmanima da ćemo moći postići konsenzus. Imamo tu neka pitanja vezana uz detalje koje se ne tiču samo, same srži te teme koje ćemo zatim možda moći i jednoglasno odbiti, ali sve, sve ukupno mislim da imamo dobar konsenzus. Još jednom želim zahvaliti kolegi Auštrevićiusu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Hvala izvjestitelju i svim izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji, dosadašnjoj izvrsnoj suradnji i na vrlo plodonosnoj raspravi ovo jutro. Kao prvo bih htjela reći da je ovo vrlo važan znak za nastavak dobrih eh, odnosa između Europske unije i Moldove Imala sam priliku biti izvjestiteljica u prethodnom izvješću u travnju za liberalizaciju viznog režima sa Republikom Moldovom i to je bio velik uspjeh. Ovaj sporazum o pridruživanju je još jedan važni korak na tom putu. Stoga bih htjela zahvaliti izvjestitelju na dobrom izvješću. Unijela sam e, određene amandmane kako bih još i više poboljšala to izvješće. Moldova je prošla velik put e, i cijenimo i priznajemo napore koje je poduzela i u ovom kontekstu bih htjela naglasiti da Moldova treba nastaviti sa potrebnim reformama i e, da će ovi izbori u studenom biti vrlo važni za tu republiku, za građane za pokazivanje njene i za daljnu orijentaciju Moldove. Vrlo je važno da Moldova i dalje ojača svoju borbu protiv korupcije, borbu za slobodu medija, za pravosudni sustav i da zaštite manjine, uključujući i LGBT manjine. O tome smo odili raspravu i ovo jutro. Što se tiče uh, kompromisnih amandmana, moram reći da su oni za nas e, vrlo prihvatljivi. Samo bih htjela priupitati izvjestitelja o kompromisnom amandmanu broj 3. Upravo smo shvatili da to ne pokriva amandman 38. iako stoji da ga pokriva. I ovdje formulacija kaže da nam je potrebna izgrada sigurnosne mreže za one koji će biti koji će ostati bez posla zbog tranzicije i stoga tu mi je žao što to nije uključeno u kompromis amandman 3, ostatak je u redu i želim naglasiti da je europska perspektiva za Republiku Moldovu nešto što će doprinijeti isto tako i rješavanju pitanja Pridnjestrovlja i tu bih pozvala sve stranke koje su uključene u taj e, postupak da se nastave pregovori u okviru pregovora 5 2. I na posljedku doista se nadam da će Europski parlament u studenom usvojiti sporazum o e, pridruživanju i to će dati i dobar znak drugim državama da, da nas slijede. Hvala vam. Just very briefly on this very point. Uh, I'm very sorry. We have agreed on the Hvala, samo jedna točka. Mi smo se složili o kompromisnim amandmanima. Imali ste priliku biti prisutni, a niste. Ovo je jedna vrlo važna tema o kojoj se ne slažemo i stoga ne mogu podržati vaš, prijedlog da se uključi amandman 38. Ispričavam se, ali takav je bio dogovor. Uh, thank you, Chairman, my uh, Hvala lijepa i moj klub zastupnika želi citati izvjestitelju. a što na njegovom uravnoteženom izvješću, moj klub zastupnika ECR podržava i to snažno potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa svim istočnim zemljama, posebice sa Gruzijom, Moldovom, kako bi ih uključili u trgovinsku suradnju kako bismo izgrađivali demokraciju i ljudska prava u tim zemljama. Ovaj sukob u Prinjestru je još uvijek velik problem i ja sam i dalje zabrinut. Ne znam što izvjestitelj ima za reći o tome, ali Rusija će možda i dalje htjeti uspostaviti koridor prvo do Krima, zatim i do Prinjestrovlja i tako će možda prekinuti pristup Republike Moldove Crnom moru. Tu imamo jak utjecaj Rusije, a imamo i mogućnost da se pridruže Euroazijskoj uniji. Naravno da Moldova treba i dalje izgraditi eh, demokratske strukture sada nasuprot budućim izborima i kao što smo rekli to je, tu postoji i dalje ovaj problem borbe protiv korupcije, bolje uprave za tu malu zemlju i borbe protiv organiziranog kriminala. U redu, hvala vam. Hvala izvjestitelju, hvala izvjestiteljima u sjeni. Naš klub zastupnika općenito je već uložio nekoliko amandmana u kojem pozivamo Republiku Moldovu da postane još i transparentnija i demokratičnija zemlja. Neki od naših amandmana su uključeni, ali neki ne. I mi bismo vam shvatili pažnju prije svega na dva naša amandmana. To je kao prvo amandman broj 47. To treba gledati u vidu transparentnijih izbora gdje bi državljanima Moldove koji žive u inozemstvu dali priliku da isto tako glasuju i u ime demokracije mi bismo im dali priliku da sudjeluju u izborima i stoga smo predložili amandman 47. A, imamo tu transparentnost i izbornog e, postupka to dakle tu stoji koji bi dao državljanima Moldove koji žive u inozemstvu pravo glasa budući da su oni službeno priznati državljani Republike Moldove. A drugi amandman je amandman 80 u ime kluba zastupnika zelenih smatramo da je bitno za svaku zemlju da se također usredotoči na energetsku učinkovitost. S našeg stajališta obnovljivi izvori energije su vrlo važni jer to daje veću energetsku samodostatnost toj zemlji i na taj način se Moldova može uskladiti sa politikama Europske unije veznim uz klimatske promjene i ostvarivanje e, ciljeva protiv klimatskih promjena i stoga vas molimo da uzete u obzir ta dva amandmana. Hvala. Hvala vam. Dragi kolege, u ime našeg kluba zastupnika želim zahvaliti gospodinu izvjestitelju. Ovo je izvješće vrlo kvalitetno pripremljeno. Uzelo je u obzir prijedloge koje smo mi podastrili. Kao što ste čuli, bilo je mnogo amandmana. Ja odobravam i ovaj postupak i način na koji smo postigli kompromisne amandmane. Po našem mišljenju je to vrlo dobro obavljen posao. Bilo je prijedloga iz kolega iz našeg kluba zastupnika i nisu svi uključeni u ovo izvješće, ali u svrhu kompromisa mi ćemo podržati ovo izvješće. Mi smatramo da je za Moldovu važna poruka koju ćemo odaslati s ovim izvješćem. Moramo im reći da su naša vrata otvorena. I naravno sljedeći korak zatim bi bila i Gruzija. Tu nam je potrebno slično izvješće i za Gruziju i slična poruka koju bismo mogli odaslati Gruziji iz Europskog parlamenta tako što ćemo im reći da smo ih smemnih prihvatiti, da su oni dobrodošli i da bi htjeli da se Gruzija uključi u integracijski proces Europske unije. Hvala. Beskreno vam hvala gospodine predsjedniče. Ja nisam vidio ove kompromis amandmane, danas ujutro ste raspravljali njima, dakle zapravo ne možemo vidjeti detaljno kako izgledaju ti kompromisni amandmani, ali u svakom slučaju budući da sam pogledao sve amandmane koji su uloženi, mislim da trebamo naći način da spomenemo činjenicu da je predsjednik vlade Republike Moldove vrlo službeno najavio da 2015. godine želi predati zahtjev za kandidaturom za članstvo. To se ne spominje niti u izvrsnom tekstu kojeg predlaže gospodina Oštevićius, niti u amandmanima. Mislim da ne možemo u potpunosti zanemariti tu vrlo službenu izjavu predsjednika vlade Republike Moldove a to je potvrdila i gospođa German, ministrica vanjskih poslova. Ne možemo se praviti kao da to nije slučaj. I mislim da trebamo reći da smo zabilježili činjenicu da je predsjednik vlade Republike Moldovije to izjavio. To je ipak e, vrlo važna gesta. To nije komentar nekog novinara ili bilo kojeg političara. Radi se tu o premijeru Republike Moldove i o toj najavi za sljedeću godinu. I mislim da prije nego što ovo izvješće dovršimo u Republici Moldovi da bi to trebali uključiti. Pozivam naše kolege da nađu mogućnost kako da se to može uključiti u kompromis amandmane ili u neku vrstu usmenog amandmana gdje bismo se odrazili na tu veloslužbenu izjavu predsjednika vlade Republike Moldove. Hvala. Thank you. Hvala vam. Htio bih zahvaliti izvjestitelju na zbilja visoko kvalitetnom nacrtu. Predlažem da se dodaju neki elementi koji će doprinijeti čvrstoj bazi koju nam je pružio izvjestitelj. Neću ulaziti u detalje, ali oni su u duhu izvješća te rasprava koje smo imali na posljednjem sastanku odbora. Želim ponoviti da je za ovo izvješće važno da pošalje snažnu poruku potpore i ohrabrenja moldavskom narodu te tamošnjoj vlasti. Vidjeli smo napredak u zadnje vrijeme u toj zemlji, te je to red da to priznamo. Politički kontekst je specifičan trenutno u toj zemlji, ali tako i u Regite naš tekst može napraviti razliku ne samo u smislu sadržaja, već i u odnosu na njegovo usvajanje. I općenito, mislim da je ključno za Europsku uniju da izda dodatna priopćenja. Mi jako dobro znamo da danas nije dovoljno samo činiti dobra djela koliko ne možemo to iskomunicirati svojim ljudima. Građani imaju pravo biti informirani o izravnoj koristi i dobrobiti koja će proizlaziti iz sporazuma o pridruživanju. Danas vidimo raznu propagandu, lažnu retoriku koja, izma, koja se koristi u predizborne svrhe. Te zato pozdravljam primjetbe koje je sinoć istaknula Federica Mogherini koja se tiče ovog pitanja. Važno je pokrenuti informativnu kampanju koja će se obraćati građanima. Hvala vam. Dijelim zabrinutost koju su istaknuli kolege u vezi sa Transnistrijom. Ponavljam, to je situacija koja trebamo biti svjesni, te vidjeti koje su implikacije ruske diplomacije u tom slučaju. Postoje neki koji se protive ovom procesu. Ja znam da je ovdje izvjestitelj uložio dosta rada. Moje prvo iskustvo sa sporazumom podruživanjem pridruživanju je bio onaj sa Ukrajinom. E, mislim da možemo, da u vezi s ovim imamo jako malo vremena, imamo 99 amandmana joj pokazuje da smo ovome pristupili daleko ozbiljnije nego što je to bio slučaj s Ukrajinom. Tack så mycket ordförande. Jag skulle bara vilja... Hvala vam. Htjela bih da nešto dodamo o diskriminaciji, tamo postoje zakonske odredbe. U tom smislu to bi se trebalo promijeniti, trebalo bi se uključiti strategija za jednaka prava, ako bismo to mogli baciti u izvješće. Mislim da bismo trebali razvijati i strategiju za integraciju romske populacije. Na taj način možemo iskazati koje je naše stajalište o tim pitanjima. Zasad su te, ta skupina je sad isključena iz društvenog života u Moldovi. Njima se često trguje, to je industrija seksa i trgovina organima. Hvala vam. Uh, Hvala vam, predsjedavajući. Kolega, Hvala vam na vašim komentarima te pitanjima koje ste postavljali tijekom rasprave. Kada raspravljamo o ovom izvješću trebamo uzeti u obzir više aspekata. To je zemlja koja je uključena u zamrznuti sukob, konflikt koji je unesen u tu zemlju. To nije moldavski unutrašnji sukob. Dapače. Drugo, riječ je o zemlji koja se mijenja. Ona sada ima drugačiju političku volju. Oni žele našu potporu i to što je već moguću potporu, žele naše partnerstvo, kad kad financijsku i političku potporu. To je vrlo važna činjenica koju treba spomenuti prije izbora. Prije 20 godina zemlja je bila neodlučna. Ali sada vodstvo ove zemlje ima strategiju, i čini se da tu strategiju narod Moldove podržava. Još uvijek je tu važan politički i ekonomski pritisak, kad kad i bojkot od velikih zemalja na istoku i to zasigurno ne pomaže Moldovi da nadiđe gospodarsku situaciju u kojoj se nalazi. I potrebno je uključiti se u njihove politička zbivanja. Sjetimo se naše bilateralne suradnje. Mm, to je važna činjenica. Kada je riječ o konkretnim amandmanima, kolegica Fajon je spomenula društvenu mrežu, mislim da se to treba, socijalnu mrežu, da se to treba iskoristiti da se mogu može, može izaći u susret potrebama koje će biti, koje će biti posljedica društvenih reformi. Tu možemo spomenuti sredstva koja će se dodjeljivati u te svrhe. Tražimo od zemlje da se time pozabavi, da se pripremi da se pripremi za, za potencijalne društvene posljedice dubokih i sveobuhvatnih mjera koje su na dijelu. I mislim da je ova stvar, da se, dobro, da se svoj amandman nalazi u kompromisnom amandmanu broj četiri. Kolega Tanok je spomenuo rusko djelovanje protiv Moldove geopolitičku situaciju koja okružuje Moldovu. Mislim da nam je tu potreban stavak o tom pitanju koji će uzeti u obzir predstavljene amandmane te će opisati situaciju u kojoj se trenutno zemlja nalazi. Time će se pozabaviti amandmani koje ćemo prihvatiti do kraja tjedna i mislim da će oni obuhvatiti svu zabrinutost te e, geopolitička zbivanja koja kojima ćemo se pozabaviti, nadam se, na politički korektan način. Kolega potom spomenuo pravo glasa za, za građane u inozemstvu, ali kolege, to je nacionalna odluka i neka zemlje članice Europske unije ne jamče jednaka prava za vlastite građane. Kako mi možemo tražiti to od moldavskih e, vlasti? Znam da moldavski stanovnici često emigriraju u inozemstvu zbog gospodarskih e, razloga. Međutim, budimo, budimo fair, nemojmo nametati uvjete koje mi sami ne provodimo. Mislim da je ovo dobar način da se napreduje. Ja se zalažem za elektronsko glasovanje, dok god je to glasovanje sigurno. Ali mislim da bismo se trebali voditi stvarnošću, a ne nekim teoretskim razmatranjima. Kad je riječ o obnovljivim izvorima energije, dobro da o tome razmišljamo, mislim da sada to već imamo u tekstu, ali ukoliko nemamo, onda ćemo to nešto bolje formulirati. Gospodine Preda, vi ste spomenuli premijera, te se imali primjebe vezane uz spremnost ove zemlje. Mi smo ozbiljna institucija, trebamo uzeti u obzir političke odluke. Jednom kada Moldavski parlament e, usvoji odluku, ja ću vas podržati i podržat ću ovaj dokument koji će izraziti to stajalište ili dekret vlade koji će govoriti o pripremi, o nekim određenim vremenskim rokovima. Volim verbalno izražavanje, to pokazuje političku volju i obvezivanje, ali mislim da su nam potrebni dokumenti, formalna odobrenja kako bi se na njih mogli pozvati. Međutim, cijenim izjave premijera i ministra vanjskih poslova, ja ih osobno poznajem i mislim da imam povjerenja u njih i mislim da su dobri ljudi da vode zemlju u ovom vremenu, ali ne mogu sada to uzeti u obzir. To možemo spominjati u političkoj raspravi, dobro da ste to učinili. Zastupnica Post je spomenula integraciju Roma. Da, istina, tamo je prisutna velika romska zajednica. Spomenuli smo etničke zajednice. Pogledajmo što možemo učiniti, možemo ali romsku zajednicu posebno spomenuti. Riječ je o osjetljivom pitanju u Moldovi kao općenito u regiji. Ali to bismo možda mogli uključiti u finalne amandmane u obliku kompromisa. hvala vam kolege na primjedbama i komentarima. Ovo je naša zajednička aktivnost i mislim da ćemo doći do izvješća koje svi želimo. Hvala vam. On the 16th of October will 16. listopada ćemo glasovati. I na e, plenarnoj e, sjednici to će biti 1.11. gruzijskim pitanjem ćemo se pozabaviti na plenarnoj sjednici u prosincu. Inter on Moldova. će o Moldovi glasovati danas. Tako ćemo se moći držati zadanih rokova. Sada prelazimo na točku dnevnog reda broj šest. To smo stavili na dnevni red zato što imamo sada novu raspravu zbog izazova s kojim je suočena Europska unija, kao i zbog vijesti koje smo zaprimili da u mnogim državama članicama više nemamo mogućnosti nositi se s tim izazovima. U ostalom, situacija je takva da mislim da će u lipnju 2015. godine se održati novi sastanak na vrhu to se odlučilo u prosincu 2013. godine na sastanku Europskog vijeća obrani, tako da smo sada na neki način između ta dva sastanka i mislim da je ovo dobar, ovo dobar trenutak da se osvrnemo na tu temu. Osim toga, sutra ujutro, tako smo odlučili, čem, danas ujutro smo odlučili napraviti izvješće o općenito o temi sigurnosti u najširem smislu, tako da smo s ovim sastankom sada stvarno u dobrom trenutku, ovo je vrlo aktualno. Moramo usvrditi da zbog e, proračunskih e, mogućnosti u državama članicama da se nalazimo doista na rubu, da to stvara zatim posljedice, određene posljedice, to je nešto što ne možemo tako dozvoliti da se događa našim vojnicima, oni ne mogu niti ispunjavati svoje zadaće. Troškovi manjka europskog aspekta na području istraživanja samo za sebe znači da kada se izgrađuju europske strukture da bi mogli uštediti 26 milijardi euro. eura. To je nešto što smo mi izradili u Europskog parlamenta kao brojku. To znači dakle da ne smijemo više trošiti nužno za obranu, ali da trebamo bolje iskoristiti naše resurse kako bismo stvarili sinergiju. Imali smo već niz izvješća o toj temi od strane odbora za vanjske poslove, odbora za sigurnost eh, i vrlo mi je drago što je ovdje gospodin Eller, zamjenik predsjednika SEDEA. Imamo i izvješća gdje su sudjelovali gospodin Donjon i gospodin Galer u izradi i mislim da bismo trebali to raspraviti kako bismo to vratili ponovno u samu srž naših, naših rasprava i onda zatim od te točke nastavili dalje. Stoga bih prvo zamolio gospodina Donžana da daje jedno kratko uvodno izlaganje, zatim e, bih predao riječ gospodinu Galeru prije nego što pređemo na samu raspravu. Gospodine Donžon, imate riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče. Visoka predstavnica, kandidatkinja za visoku predstavnicu, jučer na svom javnom saslušanju naglasila da je politika e, sigurnosna i obrambena politika Europske unija upisana u ugovore. Znam da među klubovima zastupnika u našim državnim članicama da se vode mnoge rasprave o obliku izrade te politike, za obranu i te rasprave su vrlo žive, vrlo bogate, ali ipak Neovisno o tome imamo ugovore koji se moramo primijeniti, a u tim ugovorima imamo više članaka koji su posvećeni obrambenoj i sigurnosnoj politici Europske unije. Svi ustvrđuju da imamo riječi koje stoje u tom ugovoru i da imamo stvarnost s druge strane, među te dvije strane imamo velik jaz i s naše strane, kada kažem s naše strane, to je dakle stajalište Europskog parlamenta u onom obliku kako smo izglasali ova izvješća u proteklom sazivu, to ste vi gospodine predsjedniče spomenuli, da dakle većina Europskog parlamenta smatra da je taj jaz ogroman i da se i povećava. Povećava se kada govorimo o operativnoj razini gdje možemo konstatirati da Europska unija ima velike poteškoće sa pokretanjem civilnih misija ili vojnih operacija, a imamo dakle ovu trenutnu situaciju u našoj okolini. Na primjer, evo, očit primjer je Ukrajina, zatim Libija, Sirija, Irak. Nijedan od tih ratova koji se nalaze u našoj neposrednoj blizini, za nijedan nismo imali odgovor koji bi poistekao iz zajedničke sigurnosne obamene politike. Imamo misiju zapravo koja se nalazi izvan Libije da se pozabavi sa problemom u Libiji. Mislim da je to velika pogreška, to uopće ne funkcionira, o tome možemo raspraviti. Što se tiče Ukrajine, u načelu imamo misiju e, zajedničke sigurnosne obrane politike gdje se radi o reformi sigurnosnog okvira Republike Ukrajine i to uopće nije na visini zadatka. A što se tiče Iraka i Sirije, od samog početka primjećujemo da svaka država članica ima potpuno neovisno što se tiče e, rješavanja tog problema. Naši instrumenti dakle uopće nisu sposobni djelovati kada se radi o operativnoj razini kako bismo se suočili s pravim krizama. Naši instrumenti su instrumenti, takozvani instrumenti za upravljanje krizom. Dakle, često dolazimo nakon same bitke, to su instrumenti za izlazak iz krize. Dakle, radi se o političkim, diplomatskim, humanitarnim instrumentima s kojima dolazimo nakon krize, ali ne kako bismo vršili prevenciju krize ili kako bismo se pozbavili sa samom krizom. I imamo sve više dakle, tu razliku između naše doktrine, naših instrumenta i stvarnosti uh, u ovom svijetu koje nas okružuje. To je istina kada se radi o, isto tako i o obrambenim uh, sposobnostima, u nekim od velikih država članica primjećujemo velike poteškoće kada se radi o proračunu i kada se radi o, opremi i o sposobnostima. To se tiče, na primjer, Njemačke, što se tiče obremene opreme, imamo i nedavno objavljeno izvješće o tome, to je vrlo zabrinjavajuće. Dakle, imamo taj proračunski aspekt. To se vidjelo i početkom rujna u Newportu na sastanku NATO saveza. I ti trendovi se niti ne stabiliziraju, kamoli da se vraćaju unatrag. Što se tiče obrambenih e, sposobnosti u svim europskim vojskama, tu vidimo degradaciju Neke države članice vrše određene napore, a na posljedku imamo skoro sustavno nazadovanje i sve ovisi samo nekoliko država članica i to će se sve svaliti na one recimo najrazvijenije države članice, među njima i moja zemlja, Francuska koja unutar ovog kluba od 28 država članica vrši određene napore prije svega na afričkom kontinentu, a naši, naši zajednički proračunski resursi ne dozvoljavaju da se svi uključe u, takve procese. Imamo stoga vel, velike razlike između pojedinih država članica. To je problem na koji se osvrnula visoka predstavnica u uh, prosincu na sastanku Europskog vijeća u prosincu 2014. godine. Tu kratkoročno i dugoročno ne vidimo nikakve najave za promjenu. Što se tiče upravo nastavka na ovaj sastanak Europskog vijeća za obranu, Cilj tog sastanka u procesu 2014. godine je bio da se pokaže da su sve države članice Europske unije itekako svjesne strateških okolnosti, e, dakle pojavljivanja sve više kriza na e, našim granicama, proračunskih rezava, isto tako i naših različitih alijansi i suradnji. Uzevši u obzir zaključke koji su usvojeni nakon tog e, sastanka Europskog vijeća i to smo više puta ponovili. Ti zaključci su minimalne, primje, eh, minimalne prirode, vrlo su skromni i mislim da uopće ne odgovaraju visini zadatka i to nas sada vodi ka novom sastanku Europskog vijeća za obranu u lipnju 2015. godine i to pokazuje određenu razinu dezinteresa i bojimo se da čelnice država i vlada da će se oni pozabaviti tom temom samo nekoliko mjeseci prije tog sastanka u lipnju kako bi se osvrnuli e, na ono što su nacionalne biokracije vrlo pažljivo pripremili kao pripremu tog sastanka. Ali niti što se tiče kapaciteta, niti što se tiče operativnih sposobnosti ili obrambene opreme nemamo i ništa nemamo što bi mogli pokazati našim građanima da shvaćamo da dijelimo njihovu zabrinutost e, vezanu uz sigurnost Europske unije. Imamo priopćenja unutar raznih institucija koje su nastali nakon tog sastanka Europskog vijeća i vrlo smo udaljeni kada gledamo ta izvješća od onoga što stoji u zaključima Europskog vijeća koji su, ponavljam, bili vrlo skromni. Trebamo biti realistični. Sama odgovornost leži na državama članicama. To ima dobru stranu kako i lošu stranu. Ja sam u potpunosti realističan i ja sam svjestan činjenice da je na državama članicama prije svega da ustupe proračunske, eh, proračunske sredstva i nisam za zajedničku politiku koja bi pomiješala stvari koje se ne bi trebale pomiješati. To je činjenica i to je trajna činjenica. Države članice, i to treba priznati, nisu baš spremne za suradnju. Trenutno nemamo nijedan stvarni, zanimljiv projekt, obećavajući projekt što se tiče suradnje bilo da se radi o operativnoj razini ili o industrijskoj eh, ili obremenoj sposobnosti. Rasprava o besplatnim letjelicama se dalje odvija unutar država članica. Industrijski projekti za budućnost, bilo da se radi o aeronautici ili o kopnenoj opremi, su i dalje podređeni industrijskim e, interesima e, pojedinih država članica, ti interesi su vrlo izolirani i imamo i problem sa konkurentnošću, vrlo važan e, problem za tržište Europske unije i taj problem će se još i više povećavati zbog toga što imamo restriktivnu politiku izvoza koje predlažu određeni broj država članica. Bilanca je dakle dosta negativna, dosta pesimistična, možda malo pretjerujem, ali ipak ono što je vrlo zabrinjavajuće jest da u trenutku kada se održavaju taj sastanak, dakle u prosincu 2013. godine, kada smo imali ona glavna izvješća za eh, izrađivanje preporuke, da vidimo sada nakon godinu dana deteriorizaciju situacije prije svega i zbog promijenjenih uvjeta u našoj okolini. U našim izvješćima u proteklih nekoliko godina smo eh, kad kad eh, govorili da imamo prealarmantno stajalište i postavili smo se pitanja je li doista korisno da Europska unija izgrađuje svoje obrambene kapacitete, da ima zajedničku obrambenu politiku, a mislim da nam stvarnost svaki dan pokazuje da je to više nego ikad potrebno. Jer se tu više ne radi o malim pojedinačnim krizama, radi se o pravim sukobima, o strukturnim sukobima koji će i dalje ustajati. Kriza u Ukrajini neće se zaustaviti sutra, kako ni kriza u Libiji, sukob u Iraku i Siriji, borba protiv terorizma također. I to se možda danas čini očito, ali odgovore koje imamo na to uopće nisu na e, visini zadatka naše države članice bi trebale možda nastupati manje ideološki, trebali bi biti pragmatičnije kada se radi o njihovom pristupu ovim problemima i trebali bi pokušati napredovati što se tiče financiranja naših aktivnosti, što se tiče mogućnosti brzog, brzog ustupanja eh, jedinica iz našeg kontingenta i budući da je to u političkom interesu mislim da možemo malo možda uvesti fleksibilnosti. Dakle, države članice koje ne žele sudjelovati bi trebali ipak dopustiti drugima da sudjeluju, da surađuju, a možda bi trebali doprinijeti na neki drugi način, pa i financijski, kako bi podržale misije Europske unije. Dobro, to je možda dosta kontroverzno i da je to vrlo široko područje, ali mislim da imamo razne izvješće koje smo zadali u Europskom parlamentu vezano uz ovaj sastanak i mislim da bi dalje trebali reći da je ovo vrlo kritično pitanje koje nas jako zabrinjava. Eto. Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst mal möchte ich äh, durchaus begrüßen, dass wir... Hvala. Drago mi je što su rasprave koje vodimo u pododboru SEDE sada takve da možemo uključiti našu raspravu sa odborom AFET, budući da imamo ove problematične okolnosti i tako možemo i proširiti našu raspravu. Prije svega želim novim kolegama među nama reći da smo prije sastanka vijeća u prosincu 2014. godine u pododboru SEDE e i zatim i unutar glasovanja u odboru AFET da smo radili naš posao. Ukazali smo na deficite koji su se pojavili tijekom godina i osvrnuli smo se i na potencijal koji imamo. Uvijek iznova smo govorili da ono što je omogućeno u ugovoru iz Lisabona da se i dalje ne koristi kao politike, a moram isto tako vrlo osobno reći da sam uvijek bio mišljenja da kada se radi o zajedničkoj sigurnosnoj politici da nećemo osaditi napredak ako ne dosegnemo stvarno jednu bolnu točku e, što se tiče naših financijskih resursa i samo ako SAD odluči se povući što se tiče podršci Europskog kontinenta i ako imamo krizu koja je vrlo očita i vrlo e, Sada imamo sve troje. Dakle, Amerika se povlači, imamo ovu očitu e, vrlo kritičnu situaciju koju svi prepoznaju i imamo proračunske rezove. No, to je isto tako i šansa. Svaka kriza je prilika i sada bismo se trebali vratiti na ono što smo odlučili prije proteklog sastanka na vrhu Europskog vijeća. U tom smislu sam ja bio izvjestitelj za izradu izvješća o europskoj obrambenoj tehnološkoj industrijskoj bazi, kažem to na engleskom jer se može brže reći, to izvuči bolje na engleskom. A glavna misa u tom smislu je bilo da trebamo imati zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku koja će biti sposobna djelovati i koju ćemo moći provoditi samo ako imamo i vlastitu jaku i neovisnu industrijsku bazu u Europi. Dakle, da ne ovisimo o trećima, da se ne nađemo u situaciji da svako kupuje svoju opremu gdje želi i da zatim eh, se čudimo što ne možemo biti interoperabilni. To izvješće isto tako iznijelo prijedloga kako možemo pojačati vanjsku dimenziju zajedničke sigurnosno obrambene politike e, sa našom unutarnjom politikom, na primjer što se tiče dovršetka zajedničkog unutarnjeg tržišta. Mislim da je važno i to smo i tražili da imamo jedan registar europskih, europske opreme ili da barem e, izvršimo dakle na engleskom jedan stock taking, da vidimo što imamo i u kakvom je stanju naša oprema. To nam je potrebno. Rekli smo isto tako da bi europska obremena strategija morala biti redefinirana, da bi trebala se možda uklopiti u jednu bijelu knjigu o sigurnosti obrani. Ključne riječi koje u tom smislu trebamo za nove kolege Dakle, tu se radi prije svega o harmonizaciji. Molim da se isključi mobilni telefon. Hvala. Radi se o harmonizaciji naših zahtjeva, radi se o sklapanju pitanja potražnje, radi se o sinkroniziranom opremljivanju i isto tako i zajedničkom treningu da se to poboljša. Ako zajedničko ne planiramo i zajedničko ne nabavimo opremu, onda ne koristimo na učinkovit način naš novac. U svim ministarstvima, i tu ne mogu slučiti skoro nijednu državu članicu, u svim ministarstvima, u našim agencijama za nabavu opreme imamo zastarjelo razmišljanje. Zastarjelo razmišljanje, tu se prije svega radi o tome da se razmišlja o nacionalnoj situaciji, da se nema pregleda, da se ne razvija takva vrsta gledanja i mislim da se to ne možemo dopustiti naspram ove promijenjene situacije da uzalud trošimo naš novac. Trošak manjka europske razine je od iznimne veličine u ovom području. Imamo i studiju Europskog parlamenta gdje vidimo koliko milijardi eura godišnje trošimo na neučinkovit način. Moramo ostvariti napredak što se tiče standardizacije i izdavanja licenci, da dakle unutar Europske unije ne izdamo posebne licence, već da tu imamo zajednički pristup. Treba nam i sigurnost opreme, moramo se moći zajamčiti među nama, unutar države članice, tu se ne radi niti o izvozima, da možemo dobiti ono što nam je potrebno od partnera. Ako to ne znamo, ako nemamo tu sigurnost opskrbe, onda će partneri otići u kupnju negdje drugdje gdje će imati sigurnost opskrbe. To su dakle stvari koje moramo razviti, a u području istraživanja razvoja smo već u našem izvješću tražili e, preventivnu mjeru za poticanje istraživanja razvoja. To je sada pokrenuto. Sve vanjske službe, svi odbori, odbori za vanjska pitanja, odbor za industriju, svi su se pozitivno u tom smislu izrazili. To su one stvari koje su trenutno u razvoju gdje moramo još e, ostvariti napredak i ja sam sigurna da ćemo to i uspjeti. Pa i uzevši u obzir ono što je jučer rekla kandidatkinja za potpredsjednicu komisije, gospođa Mogherini, koja je rekla da će se na području sigurnosti obrane jače angažirati. Ona ima drugačiju razinu ambicija nego što to ima trenutna potpredsjednica komisije. I mislim da je važno da u tom kontekstu zamolimo, na primjer, nove povjenike da razmisle o tome kako se trenutni rad radne skupine za obranu povisi na drugu razinu. To je trenutno nešto što se odvija na razini povjerenika, ali možda bi trebali tu napraviti određen, određen pomak. Želim završiti s pozitivnom notom. Nadam se da će se unutar komisije sada u ovom novom formatu da će se one službe koje se bave tim pitanjima da se neće proizvoljno podijeliti na pojedine povinike, već da bi te službe trebale biti unutar jedne glavne uprave kako organizacijski gledano ne bi imali složenu strukturu unutar same komisije. I moja zadnja rečenica, trebamo se time baviti iz jedne središnje perspektive. Dakle, kada se radi o tome kako ćemo u pripremi idućeg sastanka Europskog vijeća pripremiti naše prijedloge, ovaj sastanak na vrhu u prosincu 2013. je možda bio malo preran, zato što kriza u Ukrajini tada još nije bila toliko jasno usjedana u našoj svijesti, nismo bili sigurni kakvi nas izazovi očekuju i nekoliko mjeseci kasnije bi taj sastanak na vrhu možda donio drugačije zaključke, ali trebamo sada raditi na temelju onoga što imamo, što je pred nama i što je postalo potrebno, a to je da politički pokušamo pokrenuti naše Europsko vijeće kako bi doista i pokrenulo ono što je potrebno, a ovdje u Europskom parlamentu ćemo im sigurno imati spremnost za suradnju. Hvala. Ich glaube, meine beiden Vorredner haben ja schon auf die... Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Moja dva prethodna govornika su već uputili na stratešku na stratešku razinu, a ja želim samo više možda se osvrnuti na ono što bi praktično mogli poduzeti. Mnogi su dakle htjeli apelirati na države članice. Mnogo smo već izrekli, ali se ne provodi u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike. A pitanje koje je svima na umu je što možemo praktično učiniti. Ako se osvrnemo na protekle dvije ili tri godine, onda na posljedku se malo toga dogodilo na praktičnoj razini. Imali smo najave, imali smo i ono što je potrebno učiniti, a razlika između to dvoje je sve veća. I zbog toga želim shvatiti vašu pozornost na dvije inicijative. Zapravo samo na jednom području imamo konkretan korak unutar Europskog parlamenta, to je bila jedna suradnja između pododbora SEDE i odbora ITRE. Imali smo e, unutar e, programa za istraživanje i razvoj za sigurnost, unutar obzora 2020. jednu inicijativu i danas možemo vidjeti da imamo 200 milijardi eura kako bismo stvorili pilot projekte i stvarne projekte suradnje sa državama članicama, industrijske projekte gdje bismo sposobnost Europske unije mogli pojačati, na primjer što se tiče sustava kontroliranog hirarhijskog naređivanja. A što se tiče radnih programa, praktično gledano, a kolega Galer je to već ispomenuo, se dogodilo ono što smo i, što smo i strahovali. Kada je kada smo imali tu suradnju između sede, između Homelanda, taj novac je prešao sada na Homeland. Institucijski smo se sada strukturirali tako da za razvoj i istraživanje imamo proračun od 1,7 milijardi eura. To je bila politička odluka, dakle gdje ćemo usredotočiti naše napore unutar tih 1,7 milijardi eura što se tiče vojne i civilne sigurnosti. Unutar pododbora SEDE i unutar odbora AFET ćemo i dalje raspraviti o tome trebamo li se zaustaviti na apelima ili bismo možda trebali pomisliti o konkretnim koracima koje možemo ostvariti naravno uzevši u obzir proračun, uzevši u obzir ugovore, uzevši u obzir Europski parlament. S tim u vezi ću dati dva primjera. Tema bespilotnih letjelica je nešto o čemu se vrlo kontroverzno raspravlja, ali Mogućnost nadzora Europske unije je jedan od središnjih pitanja, kako što se tiče vojne sigurnosti, tako i civilne sigurnosti, tako i granične sigurnosti. Nijedna država članica ne može bez sporazuma, kada se tiče zračnog nadzora unutar Europske unije, legalno koristiti bespilotne letjelice. Čak i kada se radi o kontroli vanjskih granica. Unutar državama članicama vidimo da imamo određene određene granice do kojih dolazimo. Na primjer, mogli bismo izdvojiti financijska sredstva da vidimo može li se ostvariti tako nešto da se da države članice mogu koristiti i stvoriti besplatno letjelice u svrhu nadzora. To je velika prepreka za poduzimanje vrlo konkretnih koraka ili aktivnosti Europske unije. Na taj način bi se mogli definirati određena područja koji jesu u nadležnosti Europske unije, da ne ostanemo samo sa apelima koje upućujemo državama članicama. Stoga bih vrbovao za to i predložio bih da i u odboru APET, u odboru SEDE imamo tu perspektivu da vidimo koje konkretne korake možemo sami pokrenuti da isto tako uzmemo obzir da je situacija, kao što su prethodni govornici naglasili, teška i da trebamo poduzeti vrlo konkretne korake koje možemo sami neovisno pokrenuti. Hvala. Hvala lijepa gospod predsjednik. Jaz bi se rad kolegom Danžanu Galer... Želim se nadovezati na ono što je rekao kolega Danžan, što su rekli drugi kolege. No, vrlo jasnim i preciznim uvodnim riječima i na praktičnim prijedlozima te sugestijama. Sjeća se konvencija o budućnosti Europe Neka stajališta se ponavljaju od 2002. ali bez, bez e, učinkovite provedbe. Možda ima pitanje retoričko. Što se mora dogoditi kako bismo poduzeli nešto konkretno u praksi ili potrebno, potrebno da su dodatne prijetnje, ucijene, katastrofe gore od onih koje već e, dobivamo. Mislim da bismo se trebali voditi strateškim razmišljanjem vezanim uz trenutne prijetnje. Ja se zalažem za mir, ali vidimo da oko nas koriste silu i moramo se pitati što možemo poduzeti diplomacijom, a što drugim sredstvima. Um, Hvala. E, mislim da nam ne treba nova sigurnosna strategija, nego trebamo provesti onu kojom raspolažemo i zato nam treba politička volja. I to je ono što nam nedostaje u raznim zemljama koje su nespremne iz raznih razloga ili zapravo bojkotiraju bilo kakve napore u zajedničkoj obrambenoj i sigurnosnoj politici ili čak u nekim političkim obiteljima što uključuju moju gdje neki smatraju da je govoriti o obrani zapravo suprotno miru i ljudskim pravima, ali zapravo to pokazuje poštivanje međunarodnog prava ljudskih prava jer to treba biti temelj bilo kakvog djelovanja Europske unije u smislu sigurnosti i obrane. Također trebamo ispoštovati našu dužnost da zaštitimo tu usred trga traže našu odgovornost da preuzmemo odgovornost za zaštitu i zato nam treba pravi pravni i moralni okvir da bismo mogli djelovati a unatoč svim naporima i obećanjima zapravo smo malo uložili u zajedničku sigurnosnu i obranbenu politiku i zbog toga imamo sukobe koji izbijaju na sve strane. Pogledajte Libiju, to je zapravo propust Europske unije da djeluje koordinirano. Ja to stalno ponavljam od samoga početka i također u svojim izlaganjima i u svojim izvješćima. Zemlje članice očito nisu htjele tu koordinaciju. Niti gospođa Ashton nije htjela izistirati na tome, ali ni one same nisu to htjele. One su rekle da, to je business as usual, tamo ostavljamo svoje savjetnike u urede tih i tih ministara, a zanemarujemo zapravo veliku sliku, a velika slika je ona prijetnja koja nam je sad preod očima terorističke mreže, e, kriminalne organizacije koje djeluju na toj ničijoj zemlji bez vlasti u bezvlađu na našem pragu. Mihaj Galer i ostali su govorili o potrebi da budemo učinkoviti u smislu rashoda kada je riječ o obrani. I zapravo nije samo pitanje učinkovitosti, nego i više od toga. Ne smijemo biti korumpirani jer budimo iskreni u obrambenoj nabavi imamo doista veliki, veliku pojavu korupcije. Ja dolazim iz zemlje gdje se govorilo o prodaji njemačkih podmornica mojoj zemlji. U Njemačkoj su zapravo već neki ljudi koji su osuđeni u Portugalu zbog korupcije u nabavi tih podmornica. I to vredi za Grčku. I to ide sve do vrha. A pod vrhom podrazumijevam i Europsku komisiju koja je okrenula tome leđa i prihvatila je vrlo pogrešne argumente od strane portugalske vlade kojim se prikriva korupcija u tim ugovorima. Dakle, od ključne je važnosti da mi provedemo ovu strategiju za zajedničku sigurnost i obrambenu politiku i na kraju želim naglasiti da trebamo i ostvariti jednu neovisnu industrijsku bazu. Pogledajmo koje su bile posljedice krize po naše obrambene sposobnosti, onih koji su imali obrambene vojne sposobnosti. To se jasno pokazalo u mojoj zemlji, ali ne samo i u Portugalu, nego i u drugim zemljama. Dakle, strateška poduzeća na području tehnologije obrane i sigurnosti sada u, rukama korumpiranih ljudi. Dakle, trebamo biti učinkovitiji, djelotvorniji u sigurnosti i obrani, ali to naše nasajanje je imalo zapravo suprotan učinak i od e, vođa koji su nametnuli ove pogrešne politike trebamo tražiti političku odgovornost. na kraju, iz saslušanja jučer e, gospođe Mogherini smo uvidjeli da imamo konačno nekoga ko uviđa važnost zajedničke sigurnosne i obrambene politike i pomognimo joj da učini ono što treba. I tu treba lupati dosudce po glavama naših vlada kako bismo to ostvarili. Dziękuję bardzo. Hvala. solidarnost i zajedničko jačanje naših obrambenih kapaciteta su svakako važni za Europu, ali čini se zapravo da trčimo pred rudo. Govorimo o više stručnosti i o više resursa, a ne spominjemo ono o čemu trebamo biti stručni i zašto nam trebaju ti resursi. Trebaju nam zajednička sigurnost. U srpnju je Europski parlament u svojoj rezoluciji u Ukrajini utvrdio da neke zemlje članice koje se vrlo elegantno izražavaju zapravo ne provode u dijelo solidarnost, načelo solidarnosti, ali u doba krize to nije abstraktno načelo. Kriza je prijetnja Baltičkim državama i ostalim državama. Jučer smo saslušali gospođu Mogherini koja osim što je kandidatkinja za mjesto visokog predstavnika je i ministrica vanjskih poslova Italije i u tom svojstvu predstavlja sadašnje predsjedništvo. Ono što bismo trebali tražiti jedni od drugih je u najmanju ruku politička potpora ako ništa drugo nije moguće. Gospođa Magorini je govorila o tehničkim raspravama koje se odnose na izgradnju južnog toka. ako bi se smirila situacija u Ukrajini. Što to znači? Znači li to da će se Rusi povući iz, iz Krima? Na Naravno, trebamo zajednički djelovati, ali trebamo dobro sagledati što je moguće tehnički i politički. Tijekom sukoba u Gruziji nismo iskoristili priliku koja nam se ponudila na samom početku sukoba, a to je da uvedemo mirotvorne snage koje će nam omogućiti sprječavanje širenja tog sukoba. Danas bismo mogli predložiti da snage neutralnih europskih zemalja koje ne pripadaju NATO-u budu raspoređene i organiziraju mirotvornu misiju u Ukrajini. Nije to pitanje hoće li se to prihvatiti ili ne, nego je jednostavno je pitanje hoćemo li mi mirno sjediti i promatrati kako se odvijaju pregovori pod sjenom predsjednika Lukašenka koji je predložio da se pošaljemo mirotvorne snage na istog Ukrajine. Sagledajmo dakle što možemo zajednički učiniti kako bismo ojačali našu zajedničku sigurnost. Poštujem Francusku koja pomaže afričkim zemljama neki od naših vojnika također sudjeluju u tome, to je skromna potpora, ali je barem prisutna. I kada je riječ o izgradnji južnog toka, to bi bilo svakako korisno, Ali ako budemo prodavali oružje Ukrajini ili Rusiji, hoće li to potkopati našu zajedničku sigurnost? Trebamo se usredotočiti prvo na sigurnost i na e, jačanje neovisnosti naših e, opskrbnih kanala. Ne smijemo zaboraviti da zemlje Europske unije zapravo uživaju neovisnost tek 25 godina. To ne smijemo zaboraviti. Hvala, hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja se pridružujem svema onome što su malo prije rekli moji kolege i doista podržavam ove zahtjeve koje je iznio gospodin Donžon u njegovom uvodnom izlaganju, on ima itekako pravo i e, kada pogledamo svijet e, kakav jest, ako bacimo brz pogled što se događa na našim vlastitim granicama danas, na primjer u Ukrajini, što se događa na dva ili tri sata leta avionom od nas u Libiji, na području Sahala, na području Bliskog istoka, Dalekog istoka. Tko ne vidi hitnu potrebu da konačno imamo zajedničke obrambene aktivnosti i zajedničku obrambenu politiku. Dodat ću još da ako vidimo međunarodni kontekst, ako vidimo to povlačenje američkih država što se tiče njihovog angažmana, prije svega kada se govori o europskom kontinentu koji se više okreću sada prema Aziji, kada vidimo nacionalne proračunske probleme koje imamo, tko ne vidi da je od našeg ključnog interesa da ujedinimo naše, naše snage, da ujedinimo našu e, obrambenu i sigurnosnu industriju. To se po meni treba ostvariti pomoću dvije stvari. Kao prvo, trebamo imati sposobnost djelovanja u okviru pojačane suradnje između nekoliko država članica Europske unije, ali mislim da ta sposobnost djelovanja da nju trebaju financirati sve države članice Europske unije. Jer kada imamo neku aktivnost, bilo na našim granicama, bilo na nekom vanjskom teritoriju, te aktivnosti se trebaju provoditi u smislu zajedničkog europskog interesa za naše građane i stoga ne smijemo dugo vremena provesti sa jednom, dvijema državama članicama koji čine posao, koji to čine na vlastiti račun, bez ikakve solidarnosti, bez ikakve podrške. I eh, moja zadnja točka, ako želimo imati zajedničku obrambenu politiku, sutra, mislim eh, pravu politiku, mi to ponavljamo već godinama, ali sada je stvarno krajnji čas da ju ostvarimo, ako želimo imati zajedničku obrambenu politiku. To znači da moramo biti u sposobnosti na zajednički način djelovati. Hvala. Thank Hvala. Spominje se uskrađivanje zahtjeva, ali što je sa sinkronizacijom? To pokazuje da evo, budući da je kolega prije govorio o konferenciji 2013. tada su bili, e, imali smo i europske izbore 2014. godine i mislim da je poruka koju smo odaslali je da ljudi okreću leđa idealu Europske unije ako ne podupiru svakojake stranke iz čitave političkog spektra i zapravo se pitamo u kojem je pravcu krenuo cijeli ovaj projekt. Ovdje u ovoj zgradi smo imali povredu sigurnosti, neki demonstranti su upali, ali se pod kontrolom i uvjeravam me da je sve pod kontrolom i da je postavljen elastični kordon oko demonstranata. Sada možemo se osjećati sigurnima. Ali ovaj pristup koji zahtjeva zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku je daleko opasniji naše zemlje članice su članice NATO, imamo članak peti koji štiti sigurnost nacija i mislim da bi sigurnost i obrana bila, trebala biti u rukama zemalja članica koje djeluju u okviru organizacija poput UN-a. Mislim da bismo trebali saslušati bolje rezultate europskih izbora i ono što govore građani iz 28 zemalja članica o tome kamo je krenuo ovaj projekt. Hvala. Thank you. Hvala. Ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Slažem se sa analizom gospodina Dežona. Kada je riječ o strategiji imamo velike nedostatke i također pogreške u predviđanju i upravljanju krizama. Imali smo krize koje su se dogodile u Iraku, u Siriji, u Libiji i u Ukrajini. A sada imamo i krizu sa ISISom. Želim naglasiti da treba postojati politička volja da se ova strategija provede bez obzira na same analize. Trebamo sagledati također stvari i sa političkog stajališta. Trebamo vidjeti kakve sposobnosti imamo za političko djelovanje i također koje tehničke kapacitete imamo koji trebaju biti zajednički svima u Europskoj uniji kako bismo imali učinkovitu obranu. Trebamo vidjeti također koje su naše financijske sposobnosti, a ove aspekte nismo analizirali. Ja tu želim se osvrnuti na siromašnije zemlje članice. Više puta je rečeno da su se našle u gospodarskim problemima zato jer su uvećale izdvajanja za obranu, naročito Grčka i Cipar. Sve to treba uzeti u obzir kada se provode ovakve analize. Gospodin Peterle je ispravno opisao nove prijetnje i potrebu za solidarnošću u Europskoj uniji. To je istina, trebamo podržati i Baltičke države i Poljsku zato jer su one na prvoj crti bojišnice. No, želim spomenuti također jednu strašnu prijetnju u Europskoj uniji, a to je Turska. Turska je spriječila Cipar e, da pristupi moru, a to niko nije spomenuo i izdala je proglase kojima se zabranjuje kretanje plovila u tom području i time krši međunarodno pravo sa svim posljedicama. Cipar je pogrešno optužen u ovome odboru da e, se nije uskladio sa ostatkom Europske unije kada je riječ o sankcijama protiv Rusije. E sada je taj problem donio i ogromne posljedice. ISIS e, ima među svojim ciljevima Cipar, a e, Turska je nametnula ovu zabranu plovidbe. Ako želimo pokazati solidarnost, e, trebamo prekinuti pregovore o pristupanju sa Turskom i trebamo nametnuti Turskoj gospodarske i političke sankcije jer inače sve što kažemo će ostati mrtvo slovo na papiru do trenutka kad se budemo suočili sa pravom prijetnjom. Ako želimo imati pravu strategiju to treba biti prioritet. Hvala. Hvala. Kao zamjenski član u odboru SEDE, doista mi je drago što sudjelujemo u ovoj važnoj raspravi u odboru AFET. Ova rasprava o europskoj sigurnosti i obrani se vodi već dosta vremena kako je E, zajednička sigurnosna i obrambena politika odbačena 1954. godine. Zapravo, dame i gospodo, suočavamo se sa istom situacijom, odnosno Europska unija je gospodarski i politički div, ali nažalost, kada je riječ o sigurnosti i obrani, ona je patuljak. Patuljak zato što ovdje govorimo o spremnosti zemalja članica Europske unije da pridonesu zajedničkoj e, sigurnosnoj i obranbenoj politici i misijama i operacijama koje su s time u vezi. Želim istaknuti upravo pitanje misija i operacija zato jer e, još uvijek smo u situaciji kada ipak kapaciteti koje postoje u Europskoj uniji nisu integrirani na razine Europske unije. Tu govorimo o Eurokoru ili o borbenim skupinama Europske unije za koje još nije sigurno kako će se primijeniti i rasporediti. Do sada još nisu uopće upotrijebljene. Trošimo ogromna sredstva na to, ali još uvijek ne raspolažemo jasnom strategijom o tome kako će se one rasporediti u pravim misijama i operacijama Europske unije unije. Sada sve operacije i misije koje je preuzela Europska unija još uvijek trebaju NATO-ve vojne sposobnosti i kapacitete i potporu NATO-a i SAD-a. To trebamo još jednom naglasiti. Europska unija još uvijek ne raspolaže dovoljnim kapacitetima kako bi preuzela vođenje vlastitih misija i operacija. To je snažna veza koju svi poznajemo između sigurnosti i obrane s jedne strane i slobode, vladavine prava, demokracije i napretka gospodarskog razvoja s druge. Ne možemo i dalje govoriti o gospodarskoj sigurnosti i socijalnoj sigurnosti bez jačanja naše vojne i sigurnosne obrane i tih kapaciteta. U tom kontekstu bismo mogli spomenuti mnogo toga, no ipak pozdravljam ovu važnu raspravu zato jer želim na kraju iznijeti jedan prijedlog. Želim predložiti da početkom 2015. provedemo studiju ili izradimo izvješće o istočnom boku obrane, sigurnosti i stabilnosti Europske unije. To je istočni bok Europske unije, a također je istočni bok NATO-a. Tu bismo trebali prepoznati glavne prijetnje i izazove na istočnom boku, naročito vodeći računa o novim prijetnjama koje se pojavljuju i koje ugrožavaju našu zajedničku sigurnost i obranu. Hvala. Hvala. Nisam e, htio isprva uzeti riječ zato jer i u mojem klubu imamo različita mišljenja o poželjnosti i učinkovitosti zajedničke sigurnosne i obrambene politike i o tome je li je treba ojačati ili je zadržati kakva jest još uvijek imamo nedoumice kada je riječ o odnosu sa NATO-om, naročito o dvostručavanju napora i također odmicanju od prekoatlantskih odnosa sa sad Ali u svojem izvješću ja sam prepoznao pozitivnu ulogu koju su mornaričke misije i odigrale u Indijskom oceanu protiv piratstva u Somaliji i to također e, pokazuje da su pirati e, otimali sredstva koja su zatim završavala u rukama al i to je pokazala prvo dvostruki učinak. No želim iskoristiti ovu priliku kako bih čestitao dvijema zemljama članicama koje prolaze gospodarsku krizu, odnosno Latviji i Litvi koje su sada izašle iz krize i obvezale su se da zadovolje cilj od 2% rashoda. Naravno, imamo objedinjavanje i dijeljenje i također pametnu obranu i tako dalje, ali na kraju krajeva iz naših proračuna trebamo izvojiti više sredstava i mislim da su tu Latvija i Litva pokazale pravi put i pridružili su se moje zemlje Ujedinjene kraljevni koja je već dosta za obranu kao što je slučaj sa Francuskom. Nije zapravo u prilog Luksemburgu, koja je jedna od najbogatijih zemalja, činjenica da imaju najniže rashode po glavi stanovnika za obranu. Dakle, trebamo ako želimo obraniti naše granice i naš način života, ujediniti se i e, jer su inače drugi spremni preuzeti našu ulogu i izazvati i staviti pod sumnju sve ono što, za što se mi zalažemo. Hvala. Drago mi je što vodimo ovu raspravu na početku saziva i smatram da ćemo u sljedećih godina imati dovoljno vremena kako bismo brzo i učinkovito djelovali. Europska unija raspolaže više, sa više ovlasti i kapaciteta nego što je spremna zapravo i prihvatiti. Ja ću to usporediti sa jednim sportašem koji e, dobro, ima dobre rezultate u dvorani, ali nikad ne sudjeluje u natjecanjima i u toj zatvorenoj dvorani možda ima izvrsne rezultate, ali nikad ne može shvatiti kako će se moći suprotstaviti natjecati sa drugim sportašima. Kada upitate NATO-ve generale koje, koji su vodili operacije ISAF-a u Afganistanu, oni će vam reći da su sve zemlje članice i svi sudionici imali toliko, pokazivali toliko opreza i nisu na terenu provodili do kraja vojne operacije, ali E, na kraju se taj broj predostroženosti smanjio sa velikog broja na vrlo mali. Što znači da trebamo poduzeti praktične korake kako bismo priveli kraju teoretske rasprave i izašli na teren. Iako e, ako imamo strukture sposobne za obranu i sigurnost, to može djelovati kao sredstvo odvraćanja. Dakle, ako imamo u vidu da neke zemlje članice pridonose time, ja nadam se da će uskoro tome pristupiti i ostale, e, to će upravo poslužiti jačanju naših obrambenih kapaciteta. I na kraju, zašto Europska unija ima tolike ovlasti? jer imamo toliko zemalja koje nam se žele priključiti. I ako pogledamo koje zemlje članice sudjeluju u operacijama koje je pokrenula Europska unija, to pokazuje dobar trend. Nitko ne želi sudjelovati na neodlučan način, nego su svi odlučni i e, obvezali su se u tom smislu. Osim toga, ova prekoatlantska veza bi trebala nam otvoriti više mogućnosti umjesto da nam zatvara vrata i trebali bismo igrati na tu kartu kako bismo razvili vlastite kapacitete i sposobnosti i našu volju da djelujemo na ovom području. Hvala. Eh, eh, kada sam e, podnio zahtjev za izdavanje vatrenog oružja, rekli su mi da ako ga dobijem onda ću ga možda i upotrijebiti, zato jer onaj tko zna da ima pištolj će i pucati. Dakle, ili će Europska unija imati vojsku koja će ući u rad sa Rusijom, e, SAD-om ili bilo kime, ili neće uopće imati nikakvu vojsku. Hvala. Aber was machen Sie denn, wenn die Russen kommen? Ali što ćete onda napraviti kada dođu Rusi? Herr Donjon. Gospodin Donjon. Herr Donjon. Merci, monsieur le président. Je voulais juste... Euh, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Samo bih htio vas pitati na tri točke. Kao prvo, što se tiče intervencije eh, vezanog uz eh, ishod eh, izbornih rezultata od prošlog svibnja. Pitanje koje se postavlja jest hoćemo li na području sigurnosti i obrane taj ishod europskih izbora koji je u mnogim zemljama dovelo pitanje izgradnju europskih struktura, značiti da odbacimo europsku sigurnosnu i obranu politiku. Ja mislim da nisam siguran jer euroskeptici u mojoj vlastitoj državi smatraju da ako ima jedna tema gdje se kritika na Europsku uniju ne odnosi, to je područje sigurnosti. Kod naših državljana imamo želju za više europske obrane. Oni koji kritiziraju Europsku uniju kažu da je presložena, prebirokratska, da se previše upliče u detalje. To su ti isti ljudi koji nam kažu da biste se vi u Europskoj uniji trebali posvetiti na najstrateškije teme, a među je i pitanje diplomacije i obrane. Imamo dakle taj paradoks. Malo sam ga tu sad previše naglasio jer on isto tako kao takav nije u potpunosti istinit, ali ipak to nam pokazuje da, da je jedna od najmanje kontroverznih tema o onome što čini, čini prioritete Europske unije, da je to pitanje sigurnosti obrane. I to se ne mijenja u nijednoj državi članici, u nijednom kontekstu. U trenutnom kontekstu kada imamo više struke krize je to nešto što naši građani, neovisno o tome kako je njihovo javno mnjenje vezano uz Europsku uniju, sve više dijele s nama. Kao drugo, industrija. Obrambena industrija mi kao europljani moramo biti ponosni, a i svjesni toga da imamo obrambenu industriju koja bi trebala biti konkurentna, uspješna ne samo što se tiče komercijalnog aspekta, već i što se tiče istraživanja, jer znamo da istraživanje na području obrambene industrije pomaže isto tako u civilnom istraživanju te dvije strane su iznimno povezane i vrlo mi je drago što Kristijan Eller tu radi u okviru odbora ITRE. Istraživanje u sigurnosti i obranu je iznimno važno i to nam daje nešto što često ponavljamo, a to je strateška neovisnost. I ako želimo da Europska unija u svojoj i obrambnoj politici ima određen broj blokova od kojih je sastavljena, da će to nešto doprinijeti da ne bude toliko izložena prijetnji. Obrambena industrija, to je istraživanje i razvoj, ne samo na primjer izgrađivanje tenkova. To je nešto što se odnosi i na civilne, na civilni dio obrambene i sigurnosne politike i trebamo biti svjesni koliko bismo izgubili ako izgubimo tu na znanju, na raznolikosti. Jednom kada se izgubi obrambena industrija, ona se više ne može uspostaviti. To zatim znači i nestanak radnih mjesta i smanjen smanjeni gospodarski napredak. Treća točka. To je upravo u vezi sa tom autonomnom strategijom za industriju. Sve države članice, a kad kad i europske institucije koje ne razmišljaju dovoljno na europski način, kad kad to vidimo najbolje u trenutku opreme. Industrije naoružavanja, obrambene industrije u Europi su multinacionalne i to za sve. Nema ništa što se događa izvan europske suradnje. I dakle, nismo nacionalisti ako kažemo danas da kada se jedna država članica treba opremati, da onda prije svega treba pogledati europske opreme. Svi, drugi to rade, pa i najliberalnije države, svi oni štite na neki način svoju, svoju stečevinu i mislim da smo prenaivni u Europi što se toga tiče. Vidjet ćete u idućih nekoliko godina će određen broj država imati vrlo korisne i smislene programe oružanja, ali Radit će se o tome da ćemo s druge strane Atlantskog oceana tražiti tehnološka rješenja koja zapravo možemo naći i na europskom kontinentu. Ich wollte mich am Schluss noch mal beim Vorsitzenden des Auswärtigen Na kraju još bih htio zahvaliti predsjedniku odbora za vanjske poslove na tome što sada raspravu koju vodimo u pododboru sede već dugo vrijeme da smo uspjeli sada podići na ovu drugu razinu i mnogi govornici su to i naglasili. Htio bih vam dati dva konkretna primjera. U Europi ne proizvodimo niti jedan vojno zaštićene čipove. Za sve to moramo nabavljati u inozemstvu. Danas konkretno iz financijskih sredstava Europske unije bi mogli, ako napravimo zajednički zajedničku jedinicu da možemo financirati zapovjednički centar. Tako bi imali jedan ekvivalent državama članicama i NATO. To ne bi bilo podvostučenje, to bi bilo nešto što je potrebno kako bi se opće ozbiljno razmotrila zajednička sigurnosna i obrambena politika, da smo dakle na, na istoj razini kao države članice što se tiče e, sustava i nadzora zapovjedništva moramo pogledati što je moguće kratkoročno ostvariti unutar naših sposobnosti. I zatim imati izvješće na vlastnu inicijativu gdje bi se osvrnuli na industriju, na ono što možemo postići unutar istraživačkih programa. Inače će to biti rasprava koja će se samo nejasno uzeti u obzir i koja na posljedku neće dati nikakve odgovore. Dank. dass Hvala vam lijepa što smo mogli voditi ovakvu prvu raspravu, koja zapravo nije prva rasprava. Hvala odboru Sede što, što su priznali da smo vodili ovu prvu raspravu. Hvala gospodinu Galeru Jeleru. Dopustite mi da iznesem još jednu kratku primjedbu. To bih htio spojiti s onim što je priupitao gospodin Tenok vezno uz uh, udvostručenja i tako dalje, države članice Europske unije, uključujući i Veliku Britaniju, daju otprilike 40 do 50% onih financijskih sredstava uh, nasuprot uh, proračuna Sjednih američkih država, a ostvarujemo samo 10% rezultata. Zašto? Zato što ne planiramo dovoljno, zato što nemamo dobru podjelu posla i tako dalje i tako dalje. moramo ustvrditi da se ne raspravlja više u Americi da imamo udvostručenje NATO saveza. Radi se zapravo tu o tome kako Europi mogu ponovno razviti kapacitetne sposobnosti u zajedničkom interesu i zbog toga je ta rasprava vezana uz udvostručenja zapravo zastarjela rasprava. Čak i britanske i francuske vojske su poznate po svojim ograničenjima i stoga bismo možda trebali vidjeti kako možemo imati zajednički plan za opremljivanje, za opremanje, za istraživanje, kako možemo stvoriti sinergijske učinke, kako bismo se imali koristiti o toma. Hvala vam lijepa i želim vam ugodan ostatak dana. <laughs>